Witam Państwa 15 minut. Dobar dan kolege. Ja bih vas e, evo lijepo i toplo pozdravio nakon što je prošla akademska četvrt pa sad predlažem da počnemo s radom. I evo ovog ponedjeljka poslijepodne vas srdačno pozdravljam. I odmah počinjemo sa našim prijedlogom dnevnog reda. Točka sedma, to je stanje rasprave o budućnosti Europe, kako Europe, kako nam stoji u dnevnom redu. To je gospodin Jakovčić, izvjestitelj za mišljenje. To, ta točka je odgođena za 8. rujna. 8. odnosno 9. listopada. A toliko da znate odmah o dnevnom redu. Nadalje, što se tiče e, režima prijevoda, imate sve jezike na kojima možete govoriti ili slušati prijevod. A zatim nastavljamo sa jednom velikom temom koja nas e, jako okupira i koja će nas još dugo okupirati, a to je jedan vrlo važni dokument u odnosu na nepoštene trgovačke prakse i koje posljedice E, te nepoštene trgovačke prakse imaju po poljoprivrednike i po ukupno društvo. Izvjestitelj za mišljenje o toj važnoj temi je naš kolega De Castro, Paolo De Castro. Međutim, prije nego što riječ damo kolegi De Castro, još nekoliko napomena. Imamo ovdje profesora Tomasa Valdetija koji je glavni ekonomist u relevantnoj glavnoj upravi komisije. I on će nam zapravo održati jednu prezentaciju o mogućim posljedicama svih pravnih odredaba na kojima radimo i koje već postoje na, u odnosu na nepoštene trgovačke prakse. I što zapravo mogu te nepoštene trgovačke prakse značiti za potrošače, za poljoprivrednike, za trgovce na malo, za prerađivače. Dakle, komisija je i načela tu temu i zapravo otvorila tu javnu raspravu već duže vrijeme, a sada će nam oni reći dokle su došli koje stanje stvari. U svakom slučaju pozdravljam ovdje među nama predstavnika Europske komisije, a posebno našeg profesora. I zatim sve naše zastupnike i dajem vam, profesore, riječ. Hvala. Dobar dan svima. Velika je čast što ste mi pružili ovu priliku da na, na sastanku vašeg odbora ovdje prezentiram trenutni rad komisije na toj važnoj temi. Prvo da sebe predstavim, naravno ja sam Tomazo Valeti, ja sam glavni ekonomist u e, Comu, Inače sam i u Rimu, u svečeštu Vergata, profesor redovni bio za upravo ovo teme na ekonomiji. A danas ću vam prezentirati osnovne ideje s kojima ste upoznati. Prijedlog komisije ovog velikog našeg zakonodavnog akta se zasniva na vrlo jednostavnim e, temeljima. Cilj kojeg svi dijelimo u ovoj prostoriji je zaštititi one male farmere, male poljoprivrednike koji stradavaju i na koje se izravno odražavaju nepoštene trgovačke prakse. Toga mislim da moramo odmah krenuti in medias res u glavu onog što stvara probleme. Pravna osnova je vrlo jasna. Mi želimo pomoći malim poljoprivrednicima kada ih podvrgnu posljedicama nepoštenih trgovačkih praksi. A zatim prijedlog, osim toga, predviđa da kada god se neki problem nastane i pojavi se, da se predvidi prijedlog rješenja. Međutim, ti problemi možda i nisu toliko relevantni za cijelu Evropsku uniju. Stoga naš prijedlog nije tako jako agresivan da nameće svima sve obaveze, nego se tu malo drži suzdržano naš prijedlog, tako da bi zemlje, nacionalne zemlje članice mogle prema svojoj subsidijarnosti same ponešto odlučiti tu kako će to oblikovati. Naš cilj je bio da damo jasne smjernice kako treba djelovati. To se prvo odražava u vertikalnom lancu između posla i posla, između poduzeća i poduzeća, između to je dakle između B to B, B do B, ali to se koncentrira dakle na ove odnose samog poljoprivrednika prema drugim poslovnim objektima, zatim se e, koncentrira na odnose između malih i velikih. U našem prijedlogu da e, razlikovanje između malih i velikih se bazira na pragovima pragovima koji određuju točno njihov promet godišnji, tako možemo odrediti koje je mali, ko veliki. Zatim ovdje se predlaže jedna crna lista svih onih koji su loši, drugim riječima koji se bave lošim trgovačkim praksama. A zatim imamo i čitav niz praksi koje su koje su na rubu, koje mogu ili postati crne ili ostati bijele. A šta je zapravo onaj okidač koji tjera e, trgovačke lance da krenu sa crnim praksama? To moramo razumjeti kako bi mogli onda i djelovati na to. Dakle, svi mi znamo da postoji čitav niz otvorenih pitanja u opskrbnom lancu. To je vrlo kompleksno. To imamo od e, farmera, od poljoprivrednika do samog e, potrošača čitav niz poslovnih elemenata, subjekata. A mali poljoprivrednici, posebno ako su direktno pogođeni nepoštenim trgovačkim praksama, recimo veliki kupac želi prodavaču nametnuti jako, jako teške uvjete, onda su to situacije vrlo često koje ne možemo tako lako identificirati i otkriti jer žrtva tih trgovačkih praksi ne mora nužno uvijek biti sam poljoprivrednik, nego indirektno zapravo žrtva može prebaciti, jer taj, unutar tog lanca može biti raznih ucjena na raznim razinama i onda to indirektno dođe i do poljoprivrednika. Stoga ovaj prijedlog kojeg imamo je vrlo pragmatičan, to ne smijemo zaboraviti, jer ako imamo prijedlog mi želimo da se oni provede i molimo i želimo osigurati da on bude zaista realan i vijalan, dakle sposoban za život. Prema tome, koga, koga ćemo zaštititi? Koga bi trebali štititi? Male poljoprivrednike. Pravna osnova osigurava jedan pošteni standard života za sve naše male pravnike prema ZPP-u. I kao što sam već rekao, to je ono na što se trebamo ovdje fokusirati. Kada je prijedlog došao, mi smo htjeli proširiti područje primjene i e, možda čak i izraditi iz toga jednu moguću direktivu Europske unije ali molim vas, e, moramo paziti da bi tu moglo biti posljedica koje nismo željeli niti namjeravali. I da se može dogoditi da naš glavni cilj, a to jest naši mali poljoprivrednici, ne budu zaštićeni i nemaju prave koristi. Prema tome, ako se fokusiramo na odnos B, prema B i odnos malih prema velikih, to je ono što moramo jako paziti. A zašto to ne bismo proširili ovaj prijedlog zakonodavnog akta i na odnos velikih prema velikima, recimo veliki trgovački lanci prema velikim distributerima ili slično. Ali zamislite recimo zašto to nismo učinili. Zamislite Unilever kao recimo jednu multinacionalnu korporaciju koja se sad pregovara sa Osanom ili Deleuze velikim recimo lancima samoposluga ovdje o tim koji su uvjeti isporuke za sladolede u kornetima. Ako pogledate, ako je to recimo, ako imamo dvije velike stranke tu koje imaju ogromne trgovinske marže i velike rezerve u svemu tome, onda ako vi ne intervenirate, onda će tržište recimo tu odlučiti i donijeti odluku. Međutim, ako vi intervenirate pod, da kažemo, plaštom ovog našeg zakona protiv nepoštenih trgovačkih praksi, onda je pitanje ko će na kraju koristi izvući, da li će se uopće na kraju poljoprivredniku to isplatiti, jer će možda cijena korneta otići u nevjerojatnu visinu. I na kraju sam proizvođač neće koristiti, neće mu koristiti. A ako vi taj recimo cijeli posao koji se na veliko prodaje i na taj način intervinete, možete isto tako podići cijene, pa ćete s druge strane e, cijeli teret pasti na leđa potrošača naših građana koji će na kraju morati plaćati puno više za taj sladoled u kornetu. Naravno, ako recimo Carrefour ili Deleuze pokuša izravno pregovarati sa poljoprivrednicima, proizvođačima, to je onda ono što ova direktiva pokriva, ovaj naš zakonodavni akt. Isto ako i Unilever kao recimo veliki multinacionalni počne sa proizvođačem pregovarati. I opet imamo odnos velikog prema malom. I to je onda pokriveno ovom direktivom i spada pod naše područje primjene. Prema tome, mi se povlačimo od onih problema u kojima ne možemo stvoriti korist za male proizvođače, dakle odnos velikih prema velikima. E, neke stvari e, koje smo zamislili se uvijek temelje na našoj osnovnoj koncepciji poštenja i fair odnosa. To je naravno sjajno i divna koncepcija, ali biti fair, biti korektan, to je povezano i s druge strane sa konkurentnošću. I prema tome nije to slučajno da su američke anti trastovske vlasti, dakle one koje su protiv stvaranja tržišnih monopola, upravo uveli ovu, ovu, ovu sintagmu poštenih ili nepoštenih trgovačkih ili bilo kakvih drugih praksi na tržištu. Međutim, kad dođete do prakse, to više nije uopće koncept koji ćete vi lako moći definirati što je pošteno, a što nepošteno, vrlo često. Imate različite poglede, aspekte i onda isto tako i primjena različita. Imamo različitih analiza o tome, ali nije lako diferencirati. Ako počnete razmišljati i raspravljati što je pošteno, što nije, najvjerojatnije će oni najveći kupci imati dovoljno resursa da utječu na čitav taj proces lobiranjem i na druge načine i opet nećete moći zaštititi malog proizvođača. Prema tome, ono što je zanimljivo u teoriji sadrži u praksi, obično nosi sa sobom i sadrži velike rizike za male proizvođače posebno. A budući da smo pragmatični, jer to moramo biti, moramo se koncentrirati na niz primjera prakse koji postoje, pogotovo recimo onih loših praksi, ali ne treba pretjerivati. Evo, jedan, nekoliko primjera bi ovdje bilo vrlo korisno. Primjerice, može, mogu postojati okolnosti u kojima neki poljoprivrednik pokaže posebnu inovativnost. On je izumio neki novi proizvod koji još nije testiran na tržištu. I recimo nekakve, ne znam, nešto, ne, nešto primjerice od voća, od bresaka, marelice ili tako dalje, nešto inovativno. I sad on želi e, navesti proizvođ, ove prodavače i velike lance da to stave na police u dućane. Drugim riječima, sam poljoprivrednik želi sudjelovati u promociji njegovog novog proizvoda jer je uvjeren da je on dobar i mora izaći na tržište. Ali ga treba prije toga ispitati, testirati na tržištu. I sad je pitanje e, kako to, jer recimo u promotivnim e, svim akcijama i se govori da ne bi poljoprivrednik trebao u njima sudjelovati prvo zbog faktora cijene. A s druge strane, ako se farmer ne bude poljoprivrednik angažirao, teško da će veliki lanci uopće preuzeti njegov proizvod u prodaju i međutim koliki je rizik onda da uloži u jednu promotivnu kampanju, i izvrši jedno testiranje na tržištu za malog poljoprivrednika. On mora sam odrediti da li mu se taj rizik isplati. A, kao što sam već prije rekao, predlažemo u članku trećem ove prijedloga direktive uvođenje crnog popisa, crne liste, ali postoji i ona siva lista, sivi popis po nama to ne bi trebalo biti previše diskrecijski zamišljeno i strukturirano jer ne može, moramo imati neke konkretne kriterije, neke pragove, mjerila prema kojima ćemo odrediti šta ide na sivu, šta na crnu listu. Naravno nije baš ni malo zgodno ni privlačno kad se nekog razotkrije da ide na crnu listu, ali ako imamo situaciju da su dvije stranke u pregovorima, recimo kupac i poljoprivrednik, onda je to i u redu. Ali kada se tu razotkriju prakse kada je poljoprivrednik iznenađen kada se događaju neke ucjene upravo da tako kažemo prinudne metode za pregovore to su one metode koje mi želimo otkriti i staviti na naše na naše liste. Normalan odnos u to ne ulazimo. I to je ono što direktiva želi regulirati. Zatim, direktiva ne namjerava regulirati druge aspekte, cijenu između kupca i prodavača. Mi nismo dobri ako se mi kao komisija odozgo umješavamo u određivanje cijene, jer mi napokon ne možemo znati što se točno događa svakog trenutka, mi živimo u jednoj tržišnoj ekonomiji u kojoj tržište regulira. Prema tome, mi ne želimo sada um, uopće u taj mehanizam tržišta zadirati kako ne bi kompletno gospodarstvo narušili i urušili. Unutač nekim sugestijama da reguliramo neke cijene u maloprodaji, to i nakon naše procjene učinka vidimo da se tu nećemo uopće upetljavati. U nekoj novijoj povijesti Europe smo vidjeli da je bilo nešto pokušaja, naravno najboljim namjerama, da se reguliraju te cijene na tržištu poljoprivrednih proizvoda, međutim vidjeli smo da su posljedice nisu bile dobre. Primjerice u Francuskoj je bio Deloitte Galant prije nekakvih 20 godina, dobre namjere E, Luja Galana su bile da zaštiti male dućane, recimo prodavače špeceraja, da tako kažemo, ili male takve dućane po gradu, e, da ne nestanu s obzirom na velike samoposluge i trgovinske centre koji postoje. Međutim, šta se onda dogodilo? Nisu im dozvolili da cijene idu ispod cijene troška. Posljedica toga je bila da su cijene na malo otišle previše u visoko. I onda su marže i u velikim samoposlugama se mogle dignuti i opet nije bilo nikakvih koristi za male dućane. One opet nisu mogle držati korak i počele su nestajati. I na kraju je opet tržišni mehanizam proždro cijelu stvar mali su nestali, ostali su veliki, unatoč najboljim namjerama. Dakle, E, naš problem je u ovom odnosu B to B, između biznisa i biznisa, posla i posla, odnosno poljoprivrednika i trgovinskih lanaca, kupaca. Onda, prijedlog se odnosi upravo na ove veze mali prema velikom, jer to je ono gdje se nalazi najveća gospodarska neravnoteža i to je ono gdje prijedlog želi zaštititi male proizvođače. Postoje naravno pragovi koje smo predvidjeli, koji bi trebali biti u skladu sa nekim fair, poštenim vrijednostima u cijeloj Evropskoj uniji. Što se tiče praksi, mi smo ih razmotrili u procjeni učinaka i vidjeli smo procjeni učinaka koliko ima loših praksi, loših, loših, te su završile na crnom listi, ali onda smo vidjeli i neke druge koje nisu tako loše, ovisno kako se razumiju te uvjeti i uzance ugovora koje sklapa poljoprivrednik sa E, lancem distribucije i, i kupaca i prodavnim lancem. Zbog ne postoji ništa što bi i jednoj državi omogućilo da bude previše stroga. Mi smo naravno predvidjeli to kao direktivu i dajemo na europskoj razini jedan vrlo pošten, fer, uravnotežen prijedlog, a nakon toga će zemlje moći same odrediti kako će to oblikovati, pri čemu ničim nisu potaknute da budu previše stroge ni previše stringentne u svojim e, u svojim kasnije prerađenim člancima, odnosno kad to budu transponirali u nacionalni zakon. Hvala vam lijepo. A sada prelazimo na raspravu. Prvi će biti Paolo de Castro, naš izvjestitelj. A nakon kolege de Castro će izvjestitelji u sjeni imati priliku. I bilo bi dobro da se, molim, držite predviđenog vremena. Kolega, izvoli. to voglio ringraziare il professor Hvala e, predsjedniče. Zahvaljujem prije svega profesoru Valetiju koja danas e, sudjeluje u našoj raspravi. Ovo je odlučujući trenutak jer za tjedan dana će se na našem odboru glasati, a e, istovremeno u ovom času kolege u odboru IMKU glasaju njihovo mišljenje o ovoj temi. Biće zanimljivo saznati kako će oni glasati. dokument, dokument profesora Valetija koji je u aneksu e, samog prijedloga je e, dakle ono na čemu smo radili, a mnogi kolege su uložili amandmane. Odmah bih htio reći da naš odbor za poljoprivredu ne želi ni u kom e, slučaju ograničiti ni na koji način mogućnosti da se u e, trgovini e, sklapaju ugovori, sve dok se to radi na pošten način. Mislim da bi prijedlog komisije da je izvrstan. Treba dakle procijeniti to e, i e, do sada se to dobro dokumentiralo. Na ovom odboru smo raspravljali o različitim e, stvarima. Jako puno toga je napravljeno. Ne ulazimo ovdje u sam meritum ali studije koje naš e, zajednički istraživački centar izradio i koji se u procjeni utjecanja nalazi kao privitak C, Dakle, u toj e, studiji kritike koje često dobivamo vezano za mogućnost e, povećanja maloprodajnih cijena, tu naravno u ulazi u okvire nacionalnih zakona koji pokušavaju naravno izvjeći nepoštene prakse. Dakle, sve je to neutemeljeno. Ova vrlo značajna tabela koja je u privitku studije utjecaja kaže da tamo gdje postoje nacionalni zakoni koji ograničavaju e, ugovorne odnose e, za e, kojim se regulira izbjegavanje nepoštenih e, trgovačkih praksi da tu nisu narasle prodajne cijene. E, dakle, u zemljama gdje je postoji takav zakonski okvir, cijene na malo rastu manje nego tamo gdje takva regulativa ne postoji. Nadamo se da ćemo ovaj prijedlog usvojiti tijekom austrijskog E, predsjedanja i nadamo se da će to izbjeći sve nepoštene trgovačke prakse. W tym momencie jest nieobecna pani prezydent, prezydent Madines. W związku z tym poprosimy e, panią McIntyre. Hvala lijepa. E, gospođa McIntyre ima riječ. Hvala lijepa. Hvala predstavniku komisije na ovom izlaganju. A iznad svega hvala Paolu de Castru na e, sav e, trud koji je uložio u ovo izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama. Uložen je ogroman broj amandmana i određen velik dio posla. Mislim da su kompromisni amandmani do koji smo došli je zapravo e, nešto što svjedoči o tome kako Paolo de Castro dobro pregovara i nadam se da će to naš odbor uskoro usvojiti. Nepoštene trgovačke prakse po definiciji su nepoštene, to već stoji u samom naslovu. Ne možemo dakle ne govoriti o tome što je pravedno, a što nije, što je pošteno, a što nije. Nepoštene prakse treba proglasiti protuzakonitim. Ne možete reći drugačije. I sasvim je svejedno jesu li opskrbljivači veliki ili mali. Ma tko oni bili, ne smiju se podvrći nepoštenim trgovačkim praksama. Mislim e, da bi se trebalo proširiti ovdje definiciju na sve poljoprivredne e, proizvode. Recimo, jedan poljoprivrednik uzgaja cvijeće koje su i jednako kratkotrajne prirode kao i voće koje proizvodi njegov e, susjed. Dakle, treba govoriti općenito o tim proizvodima. A isto tako što se tiče kvarljive robe, tu trebamo koristiti definiciju definiciju VTO-a. Ja sam iz e, Ujedinjene kraljevine i mi imamo kodekse i imamo tijelo koje pokriva to. But I know from talking to farmers, um, particularly in my region of the West Midlands, that the grocery code adjudicator has made a real ja radim u West dolazim iz West Midlandsa i moram reći da mi je jako drago da ćemo prosvijediti zaštitu koju imamo u Ujedinjenoj Kraljevini na sve poljoprivrednike u cijeloj Europi i bit će mi jako drago da s time nastavimo. Ova situacija kod nas možda nije savršena,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 baš kao izvjestitelj, pomalo me brine ova direktiva i pokušaj da se proširi njezino područje primjene. Ovdje nemamo pravi utjecaj e, za e, poljoprivredne proizvode. Jesu li već e, načinjene studije utjecaja i možemo li tu proširiti nadležnost na sve one koji proizvode neku robu i kako zaštititi proizvođače ako multinacionalna tvrtka kupac e, prodaje drugom kupcu koji je također multinacionalna tvrtka. E, radimo ovdje na temelju članka 43. a proizvođača koji pokušavaju preživjeti, ali ne govorimo o multinacionalnim tvrtkama. Jako moramo paziti na područje primjene kako se ne bi dovelo u pitanje direktiva u cjelini. Hvala. Gospodin Karti, izvolite. Ne, e, nema ga. Sada riječ ima gospođa Rojbuš. Hvala lijepo i komisiji na ovom prijedlogu. Mislimo da je to jako, jako važno područje i vrlo je bitno da se pozabavimo i suočimo i e, sa tim nepoštenim trgovačkim praksama jer ima jako puno ružnih događaja i prebacivanja vlasti moći i snage upravo na području proizvodnje e, hrane. I, međutim, jako mi je drago da smo ovdje nadrasli samo granice obične proizvodnje hrane i živešnih namirnica, da prelazimo i na cvijeće i na druge poljoprivredne proizvode. Isto mi je jako drago da su se i zadruge u ovo uključile, jer kod mnogih zadruga danas ne možemo uopće pretpostaviti da oni uvijek djeluju sami po sebi u korist svojih članova, svojih eh, seljaka i seljakinja. Prema tome, to je Mislim, oni rade de facto kao poduzeća, trgovačka društva s ograničenom odgovornošću, a ne više prema zakonu o zadrugama i tom obliku odgovornosti. Zato je dobro da su i oni ovdje obuhvaćeni. E, mislim da ćemo dvije do tri godine sigurno provesti monitoring, dakle vršiti nadzor, o tome ćemo još i raspravljati puno kako bi vidjeli da li je dovoljno ovo što je ovdje predviđeno da se crne liste, crni popisi naprave kako bi onda razotkrivanjem onih koji se bave nepoštenim praksama e, možda izvršili veliki pritisak na njih i spriječili njih da ucijenjuju i vrše pritisak na proizvođače. Još je nešto vrlo bitno, mi ćemo danas glasati u odboru za razvoj o tom mišljenju, jer bitno je da se zaštite i proizvođači iz, izvan Europe. Naime, stvar je vrlo jednostavna. Ako recimo proizvođači e, povrća u Španjolskoj budu zaštićeni i na taj način i produkcija bude eventualno malo skuplja, onda će naravno veliki kupci otići jednostavno preko sredozemlja i tamo tražiti da kupuju, što se mene tiče, u Maroku. Ako tamo u Maroku onda njihovi poljoprivrednici ne budu zaštićeni, nego budu radili dumping ispod svakog nivoa sa cijenama svoje proizvodnje, onda će opet naši proizvođači ostati oštećeni duboko. Prema tome moramo se brinuti da se i ti proizvođači izvan Evropske unije zaštite. To je napokon jedan od temelja naše suradnje sa svim tim državama i vrlo bitno za pružanje naše pomoći za razvoj. O tome mi nam stopi odboru za razvoj razgovaramo jer se moramo, moramo zaštititi proizvođače izvan granica Europske unije. Zastupnik Zulo ima riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem i predstavniku komisije. Mislim da je zaista od temeljne važnosti kada se govori o nepoštenim praksama, naročito u prehrambeno poljoprivrednom sektoru, da moramo imati jasno stajalište, jasno viđenje o tome što je to nepoštena praksa. A komisija nam kaže da u trenutku kada se strane slože, da onda više nije potrebno identificirati nepoštenu praksu. Međutim, znamo da to nije točno jer su odnosi snaga jako različiti, a slabija strana e, će vrlo vjerojatno prihvatiti situaciju takvu kakva jest i šutjeti. Treba dakle dati dobar smjer u ovoj tematici. I mislim da je dobro dati mogućnost da se da neka treća strana E, ukaže na takvu praksu. Dakle, netko tko nije direktno uključen u dinamiku tržišta. To je zaista od temeljne važnosti kako bi tržište bilo transparentnije i pravičnije u odnosu na potrošače. Mi ovdje u parlamentu e, podržavamo takvu vrstu pristupa i mislim da će komisija u pravom trenutku dodati i ovaj aspekt koji sada nedostaje u njezinu prijedlogu. Hvala. Gospođa McGinnis. Hvala lijepa. Ja se ispričavam i e, predavaču kao i drugim kolegama jer e, istovremeno se odražava sastanak odbora AFKO gdje je tema Brexit pa tamo moram biti. Ovo je zapravo jedan praktični primjer jedne e, tipične e, situacije. Ne vidim zašto vi kažete da e, poljoprivrednici od toga nemaju koristi. A ja bi se nas to okrenula i rekla, a što trebamo učiniti kako bi oni imali od toga koristi? E, možda sam ja nešto krivo protumačila, ali na vašem slajdu piše mali poljoprivrednici. Ja mislim da je puno bolje ovdje govoriti o poljoprivrednicima. Ako vi e, mislite na malog poljoprivrednika, možete li mi objasniti i opisati tog malog poljoprivrednika. Jer što je srž ovog cijelog problema? je da velik broj država članica želi proširiti područje primjene, a mi želimo da se zakonodavstvo donese jer to već neko vrijeme e, obećavamo. Jasno nam je da je potrebna pravna utemeljenost, ali trebamo čvrste argumente, a čini mi se da vi niste to e, dali. I posljednje pitanje, možete li mi reći e, koji postotak tržišta je, e, na koji postotak tržišta to ima utjecaja? Hvala. Zastupnik Vazu. Hvala lijepa. Prije svega par riječi da kažem da me zaista šokira koliko malo zastupnika je danas na ovom sastanku kako bismo se borili protiv nelojalnih praksi. Hvala gospodinu De Castru na ovome što je rekao, ali po mom mišljenju on ne ide dovoljno daleko, jer takve nepoštene prakse e, su nešto što se je ogromno i od izuzetne važnosti. Mi ovdje samo jačamo konstatacije koje su dobre. Sve poljoprivrednike treba uključiti u sustav zaštite, bez obzira su li mali ili veliki, jer najveći poljoprivrednik uvijek će biti manje od najmanje eh, distributera koji eh, kupuje proizvode. Treba isto tako da eh, centrale za zakup proizvoda moraju biti te koji moraju dokazati da prakse koje njihovog rada nisu nepoštene. A isto tako parlament i komisija e, morali bi shvatiti e, kakve rezultate e, daju njihove odluke. Naravno ovdje mislim na sankcije protiv Rusije primjerice i slično. Dakle, s jedne strane trebamo izbjeći trgovačke prakse koje su nepoštene, ali isto tako i da poljoprivrednici rade u okvirima koji su za njih jako problematični. Hvala zastupnik Des. Hvala lijepo vama i komisiji na ovoj prezentaciji u Briselu. De facto govore jednim diplomatskim jezikom, međutim ovaj profesor danas je bio zapravo vrlo otvoren, ali ne mogu reći ni da je pragmatičan niti realan, jer bi jako udaljen od realnosti koje mi danas živimo. Kolegica McGinnis je već počela o tom. Recite nam o čemu vi govorite, koliko je vama malo, jedan hektar, pet hektara, 10, 15, koliko? Mislim da ste potpuno ovaj, promašili realnost u svom svemu. I napokon oni ne pregovaraju sa velikim trgovinskim lancima. Nama tu trebaju čiste situacije, dakle obvezujući rok za plaćanje 30 dana, zatim ukidanje svih praksi gdje nemamo transparentnost. Ovo što ste vi ovdje naveli, to je potpuno netransparentno. Zatim, ukidanje pristojbi za to da se uvrstite na neke liste i da budete uvršteni u police, i idete u dućane. Vidite, ja sam jako dugo ovdje prisutan i radim još paralelno. I ja ne volim intervenirati na tržištu, međutim neki puta je to nužno potrebno. Mi smo počeli intervenirati na tržištu kad smo htjeli ukinuti pristojbe za roaming, ako se sjećate. Da nismo onda intervenirali, dan danas bi se veliki koncerni telekomunikacijski naplaćivali roaming pristojbe diljem Europske unije. Prema tome puno se više mora dogoditi nego što ste vi ovdje naveli. Jer ovako kako ste vi to predvidjeli neće ćete uopće riješiti probleme između proizvođača i velikih lanaca koji vladaju tržištem. Osim toga niste govorili ni o tome da su te velike trgovački lanci, barem u Njemačkoj, da su oni provode svoje zakone mimo zakonodavca. Recimo mi u našem mljekarstvu imamo e, e, imamo zadrugu koja je 100% u rukama proizvođača, ali de facto iza toga stoji kompletna biokemijska industrija. Prema tome, ako vam vidite, oni onda E, na svoj način obezvlašćuju parlamente i zakonodavce, jer parlamenti su ti koji trebaju odlučiti kako će izgledati uvjeti na tržištu koji će se zakoni poštivati. Međutim, ovi veliki trgovinski lanci koji su de facto vlasnici različitih zadruga na različitim područjima diktiraju svoje uvjete, drugim riječima svoje propise. A ovdje vi tu niste ništa e, tematizirali niti riješili u svojoj direktivi. Zastupnik Agnju, da govorimo o zakonodavstvu o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Gospodin profesor ili doktor Valeti, ne znam kako da ga nazovem, jednostavno je naglasio koliko je to komplicirano i e, složena tematika kad ono se bolje u to zagleda. A isto tako vidite da kad se pojavi novi proizvod, onda kad se želi privući kupci, onda se jednostavno to daju subvencije. Mene lobiraju i oni koji prodaju na malo i drugi maloprodajni trgovci kažu da se e, njih lažno optužuje i e, da se ovim zakonima žele njih ugroziti. A prerađivači e, kažu da ako pokušaju dobiti veću cijenu za svoj proizvod, onda će ih i jednostavno kupci više neće htjeti od njih kupovati i velike trgovački lanci će se odlučiti za nekog drugog, a oni se više neće imati kome obratiti. Dakle, komisija me eh, pokušala uvjeriti na ovom odboru da ovo zakonodavstvo neće utjecati na kodeks u Velikoj e, Britaniji, a onda bi Ministarstvo poljoprivrede u Velikoj Britaniji kaže da će sa dvije osobe morati zaposlati 50 koji će raditi na tom e, e, kodeksu odnosu na ponašanja i da će onda situacija postati kompliciranija nego što je. A e, posljednje stvar su ti malo, ja ih tako zovem, recimo uvrnuti ugovore ugovori kada, na primjer, a opskrbljivač mora godinu dana unaprijed e, dati odluku da, se, da će otkazati ugovor. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine profesore, drage kolege. Mislim da je doista sazrelo vrijeme da dobije moj dokument. Danas razgovaramo o nepoštenim trgovačkim praksama koje su duboko ukorijenjene u sustav. Postoje čak i neke konzultantske tvrtke koje daju savjete drugim subjektima kako se nositi s takvim nepoštenim trgovačkim praksama. Prema tome, evidentno je da nam je potreban zakonski akt koji će urediti čitav lanac opskrbe hranom, što znači da se neće samo veliki igrači moći nositi s takvim pojavama nepoštene trgovačke prakse. Snabdjevači sirovina u poljoprivredi u vrlo su slabom pregovaračkom položaju i osjećaju se gurnuti u stranu, odnosno u kut, Dakle, ako se ništa ne poduzme, e, moglo bi se dogoditi da naprosto više nemamo dovolj dostatnu opskrbu mlijekom ili kobasicama. A to znači da tržište treba zakonski urediti. Već imamo sustav izravnih plaćanja. Ovdje smo spomenuli tržišno gospodarstvo, no ako ne idemo na reguliranje cijena, onda se trebaju regulirati međusobni odnosi kako bi svi mogli dostojanstveno živjeti od svog dohotka. Dakle, trebamo definirati najnižu prihvatljivu cijenu. Možete li nam objasniti kako to da postoje tako velike razlike unutar jedinstvenog tržišta? Imamo 28 država članica, a cijene mlijeka se razlikuju 3 do 4 puta. Kako to da su e, da imamo tako značajne razlike u cijenama? Jedni kupuju, drugi se bave prerađivačkom djelatnošću, a neki se bave prodajom. Mislim da ovaj dokument treba biti što odlučnije sročen kako bi imao stvarni učinak. Ja, danke. Evo, čuo sam ovo predavanje vaše profesore i čuo sam što ste rekli o proširenju područja primjene i bio sam, blagokazano iznenađen, a mogao bih to i drugčije nazvati. Ovdje dolje na trgu u Luksemburg imate samoposlugu. Uđite u tu samoposlugu i pogledajte koliko ćete proizvoda naći na policama tog dučana koji izravno stižu od seljaka, proizvođača u, u Delezov dućan samoposluga. I nećete tu, možda ćete naći eventualno nekakve eventualne se dućane koji nisu samo posluge ili dio Carrefourovog ili Delezovog lanca, neke pojedine sa specijalitetima, ali oni zapravo ništa ne čine o samim problemima. Činjenica je da ako mi ne budemo proširili područje primjene ove direktive, možemo zapravo cijelu inicijativu zaboraviti jer e, prvo su ti odnosi bitni. Evo, gledajte, ja dolazim iz regije gdje se proizvodi 10% ukupne proizvodnje jabuka u Europi. To je 10 milijuna i više tona godišnje. Njih proizvodi 6000 malih poljoprivrednika, ali proda ih samo dvije proizvođačke organizacije, samo dvije. I naravno da su to oni veliki akteri, veliki igrači. Meni uopće nije bitno sad i tu se potpuno slažem s vama u tome. Jednom da mi ovdje nećemo zaštititi recimo Ferrero ili Roša i tako dalje. Ali ako mi ne budemo saveze seljaka, proizvođača, njihove udruge štitili, onda možemo sve skupa zaboraviti. Vidite, tamo se kupuje salata, tamo se kupuje jabuke, kruške i sve ostalo. Šta bi inače samoposluge radili su? da kako će bi došli do jabuka od seljaka ako oni direktno od njih ne kupe. Prema tome ili to radite namjerno i ovdje nam različite pa, pa zapravo zamagljujete oči, oprostite što to kažem, ili niste svjesni realnosti tržišta. U svakom slučaju to treba dobro razmotriti. Hvala. Danta. Merci, monsieur le président. Je, je, je vais... Hvala vam gospodine predsjedavajući. Evo ja ću se nadovezati na ovo što je rekao kolega Dorfman. Prema onome što sam ja pročitao, e, gospodine, vi smatrate e, da nepoštene trgovačke prakse, da su one prisutne u čitavom lancu pa sve do e, primarnog proizvođača. Ako primjenjujemo vašu logiku, stječe se dojam da to ne vrijedi za poljoprivredno prehrambene proizvode. Možete li nam objasniti koji je razlog za to? Neke zemlje imaju zakone koji se primjenjuju na sve ove prakse. Ako se ne zaštite posrednici, primarni proizvođač bit će žrtva pritiska koji se vrši u kaskadno u čitavom e, lancu opskrbe hranom. Centar za istraživanja je pokazao da nelojalne prakse kojima se štite snabdjevači nije imalo deflacijski učinak na maloprodajne cijene. Zato me zanima zašto ovdje izdvajate poljoprivredno prehrambene proizvode u odnosu na sve ostale proizvode. E, pristup e, Paula de Castra e, i gospođe Meginec mi se čini uravnoteženim. Hvala. Htio bih vas samo izvijestiti da imamo uzvanike koje je pozvala gospođa Aguilera, to su poljoprivrednici iz Andaluzije. Lijepo vas pozdravljam na ovom e, poslijepodnevnom sastanku našega odbora i hvala vam što ste se odazvali pozivu. Nadam se da će vam ova rasprava biti zanimljiva. Gospodin Flanagan ima riječ. Hvala, ja bih e, želio također pozdraviti E, te poljoprivrednike. Ja sam tamo inače živio četiri mjeseca i uistinu je to jedno predivno mjesto. Što se tiče amandmana i logike kojom se oni rukovode te definicijom ekonomske neovisnosti koja iznosi 20%, te sugestije da se to izmjeni u značajnu neovisnost. Dakle, netko, ono što je netkome značajno, drugo mi nije značajno. Tako da ne mislim da se ovdje radi o razvodnjavanju teksta i pitanje komisiji zašto ste se opredijelili za direktivu, a ne za uredbu. Da, da znam da postoji na dvadesetak različitih dokumenata u pojedinim zemljama, tako da to moramo sagledati u kontekstu. Gospodin Hojzling. Mislim da je važno, a to su rekli već kolege, da ovo područje primjene proširimo i na, da tako kažem, ne evropske trgovačke partnere. Međutim, tu trebamo jako pažljivo gledati kome želimo pomoći sa ovom direktivom, ovim zakonom. Stoga mislim da je ova rasprava o velikim ili malima potpuno opravdana. Čini mi se da komisija nije neke stvari dobro razumjela i mislim da, recimo, da je na ovaj način kako su oni ovim direktivom zamislili da su zapravo male zadruge potpuno izostavljene i nezaštićene. A ne bismo htjeli da se de facto ovdje ide protiv malih trgovinskih isto poduzeća ili organizacija. Tu moramo granice neke povući. A kod velikih zadruga, i tu im, ono što je Alen govorio, to su gotovo multinacionalne korporacije. I velika je razlika između velikih zadruga i malih zadruga, ogromna razlika. Prema tome moramo ovo jasnije definirati ovdje u ovoj direktivi. I na kraju mislim da smo postigli konsenzus oko toga da štitimo i želimo zaštititi proizvođače. Međutim, mislim da u ovom tekstu prijedloga direktive to uglavnom u većini točaka nije jasno kazano. Ali jedna inicijativa je opasna i to moram sad ovdje reći kolegi Albertu Desu. Naime, ako vi želite ovdje intervenirati i propisati trgovinama da ne mogu same svoje pravila donositi, to je strašno opasno oni trgovački lanci moraju sami o tome odlučiti. Vidite, trgovački lanci i trgovina je jako predvodila u mnogim stvarima. Oni su, nisu htjeli GMO-ove prihvatiti, pa su tražili niže, tražili su više granice za pesticide, dakle htjeli su da bude čišća proizvodnja i tu su to suprotstavili čak državama i oni su mnogo stvari predvodili dobre borbe. Međutim, sada njima nametati pravila kako će oni trgovati, koju će robu i pod kojim uvjetima skroz kupovati, to njima propisiva de facto šta smiju kupovati i s čim trgovati, to uopće nije u skladu niti sa evropskim normama, niti sa zakonima tržišta recimo ako se kaže da oni sad smiju isključivo kod regionalnog malog proizvođača kupovati, ali nigdje drugdje, to će na kraju završiti totalno kontraproduktivno i bit će grozno. I mislim da ćemo onda sami sebi zapucati grozan autogol. Hvala. Pani posel Aguilera. Zastupnica Aguilera, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Ispričavam se na kasnom dolasku. Bila sam na odboru za ribarstvo gdje se održavalo glasovanje. Tako da sam propustila izjavu gospodina Valetija kao i Paulovo izlaganje. E, no, htjela bih e, ipak e, uputiti nekoliko komentara predstavniku komisije i opće uprave. Naime, Ovo je inače vrlo važna tema za europsku poljoprivredu i doista mi je veliko zadovoljstvo što vidim da smo ovdje dobili taj prijedlog i da održavamo raspravu. Mislim da je ovaj prijedlog komisije kvalitetan, ali mislim da će e, ga tekst koji je predložio Paolo de Castro dodatno poboljšati. E, vrlo je važno obratiti pažnju na područje primjene ovoga teksta. Moramo zaštititi Ispričavam se, zvonio mi je telefon. Moramo E, voditi računa o svim e, nepoštenim trgovačkim praksama, ali najvažnije je da pružimo odgovarajuću zaštitu poljoprivrednicima. To mi se čini još važnijim od e, same zajedničke poljoprivredne politike. Ove prakse dovode do toga da se umanjuje, umanjuju prihodi koje dobivaju poljoprivrednici što utječe na lanac opskrbe hranom. Prema mom e, iskustvu iz Španjolske to nema nikakvog utjecaja na potrošačke cijene. Ja sam podnijela jedan amandman, voljela bih da bude usvojen. Riječ je o izgubljenoj prodaji, odnosno neprodanim proizvodima. To jest veliki problem za poljoprivrednike i to spada pod e, nepoštenu trgovačku praksu. Dakle, e, kada se proizvodi prodaju ispod e, cijene po kojoj su troškovne cijene, mislim da je, e, dakle, to je jedan problem i u svakom slučaju mislim da bi bilo dobro da osvijemo ovu direktivu do kraja saziva. Meni bi bilo draže kada bismo imali uredbu, ali bitno je da imamo kvalitetan zakonodavni tekst. E, svaki oblik nepoštene trgovačke prakse je negativan Uvijek e, takve prakse negativno utječu e, na dohodak poljoprivrednika, a to ne ide u korist niti krajnjim potrošačima. Hvala. Ne znam ima li još govornika koji se javljaju za riječ. Ako to nije slučaj, onda ću dati riječ našem govorniku, gospodinu Valetiju. Izvolite. koji će odgovoriti na vaše pitanja. Nakon toga će riječ uzeti gospodin De Castro, uvaženi zastupnici. Ovo je iznimno važna tema što se vidi iz vaših pasioniranih odgovora. Također pozdravljam poljoprivrednike koji su nam došli u posjet iz Andaluzije. To također ukazuje na činjenicu da je ova rasprava relevantna za stvarne europske građane. Postoje različita stajališta, no mi pokušavamo pronaći rješenje e, koje bi bilo zajedničko državama članicama. Ponekad e, projeciranje nacionalnih problema na ostatak Europske unije predstavlja određene poteškoće. Dakle, kada e, pod navodnicima smanjujemo broj praksi koje smo definirali kao negativne, ne znači da ih nema više od toga. Možda naprosto nisu dovoljno raširene izvan vaše države članice da bi zahtijevale drugačiji tretman, odnosno da se i njih stavi na ovaj crni popis. Na neki način ovaj prijedlog također daje velike ovlasti državama članicama, vašim državama, da kako vi možete donijeti propise koji su stroži na razini vaše zemlje ako mislite da postoje problemi s proizvođačima jabuka ili e, neke situacije koje zahtijevaju drugačija rješenja, e, nema nikakvih problema, vi možete donijeti strože propise ne blaže, ali strože da. Dakle, to treba imati na umu. Nije riječ o tome da se mi povlačimo iz toga da se donese uredba. Mi pokušavamo pronaći e, najniži zajednički nazivnik, pokušavamo uspostaviti ravnotežu između e, situacija u pojedinim državama članicama. Dakle, ovo bi bilo samo uvodno, ali činilo mi se važnim da to istaknem. Zatim, još e, nešto što smo primijetili, odnosno što se ovdje primjećuje, jest da vi neke e, propise primjenjujete i među velikim poduzećima, velikim kupcima, velikim prodavačima. Međutim, tu treba biti oprezan. Ne kažem da sam načelno protiv toga, ali u praksi se e, to može izazvati brojne neželjene posljedice. Primjerice, u Češkoj je Coca-Cola kao velika e, kompanija iskoristila nacionalne nepoštene trgovačke prakse kako bi spriječila kupce e, da dobiju veći dio tržišta. Postavlja se pitanje e, želimo li dopustiti takve situacije? Ne. E, prema tome moramo se prisjetiti tih primjera. Sada da se vratim na neka od vaših pitanja. Na neka mogu dati odgovore, na druga ne. Ja sam glavni ekonomist, dakle ako mene pitate treba li e, ići na direktivu ili uredbu, moram reći da nisam nadležan za takva pitanja. Zatim e, postavljeno je pitanje, gospodin Hojboh i gospodin Hojzling e, su postavili pitanje o tome treba li ih uključiti i Maroko. ja također smatram da su e, marokanski poljoprivrednici važni za nas jer tamo se treba događati gospodarski rast. Međutim, to je opet ponavljam jedno pravno pitanje na koje nisam e, kompetentan dati odgovor kao ekonomist. E, izvjestitelj gospodin De Castro je rekao naime mislim da mi nismo dali ocjenu da nepoštene trgovačke prakse utječu na maloprodajne cijene. Naprotiv, mi smo htjeli vidjeti u kojoj mjeri te mjere, odnosno prakse, mogu pozitivno utjecati na poljoprivrednike. Polazišna točka je i pravna osnova, a odnosno e, ideja da poljoprivrednici od toga imaju koristi. Bilo je i drugih pitanja vezano uz vertikalne lance i slično. Ono što je najvažnije jest da poljoprivrednici imaju koristi od ove naše rasprave. Dakle, izravna veza između poljoprivrednika i potrošača je evidentna. Postoje i neke neizravne veze koje su manje e, očigledne i tu treba biti oprezniji i moramo se strogo držati našeg mandata. A e, utjecaj, odnosno e, utjecaj na maloprodajne cijene zapravo nije bila tema ovog e, dokumenta. Kao što sam rekao u uvodnom dijelu, postoji nešto što mi se čini važnim, a to je operativni aspekt i ono što je fer eh, meni ili vama možda nije fer trećoj strani. Eh, da kako ova rasprava će se rukovoditi ekonomskim interesima eh, koji su zapravo na neki način podloga za ovu raspravu i oni koji imaju jaču ekonomsku snagu imat i snažni utjecaj vi možete angažirati ljude poput mene ili ljude koji imaju mm, manje osjeća za etiku od mene i oni će vam reći što je fer, što nije fer. Mislim da je važno imati pragmatičan pristup. Trebamo razmatrati alternative. Kada razmatramo alternative, treba vidjeti jesu li one provedive, mogu li države članice lako provesti bez mnogo resursa, jesu li izvedive tako da e, to su sve e, kriteriji koji moraju biti zadovoljeni. Gospodin Flanagan je govorio o ekonomskoj ovisnosti. Ekonomska ovisnost je tema o kojoj možemo razgovarati kao ekonomisti. E, u mom svakodnevnom poslu ja moram dakle se baviti pitanjima položaja na tržištu, ali ja imam nekih dvadesetak spajanja tvrtki godišnje i moram e, koristiti se argumentima. Opća uprava za tržišno natjecanje i komisija ima na raspolaganju resurse, ali zadaća nije laka. Kada bi svaka država članica definirala ekonomsku neovisnost, e, to bi možda mogao biti opasan put bilo je nekih pokušaja, e, koliko znam, e, Njemačka imala neka rješenja za ekonomsku neovisnost, e, isto tako i Cipar. Međutim, provedba, stopa provedbe u tim zemljama je bila blizu nule. U Njemačkoj 2015. 2016. bio jedan slučaj koji se temeljio na ekonomskoj ovisnosti, a na Cipru niti jedan takav slučaj. Vrlo je teško provesti e, u dijelo takve e, nejasne koncepte. Što se tiče definicije malih i srednjih poduzeća, meni je to jasno. Mislim da je to poduzeće koje zapošljava do 250 e, djelatnika i e, koji ima određenu zaradu, godišnju zaradu. I to je definicija koja je homogena e, i vrijedi u svih 28 država članica. Ako vaša zemlja želi da e, definicija malog i srednjeg poduzeća bude do 200 zaposlenika, vi možete to učiniti. To nije problem. Gospođa McIntyre je spomenula također i regulatorno tijelo iz Ujedinjene kraljevine E, da, mislim da su to, da su to važni koraci, međutim potrebno je isto tako imati i e, odgovarajuće resurse, e, dakle to regulatorno tijelo mora imati odgovarajuće znanje i resurse. Iz tog razloga mi pozdravljamo jedan fleksibilan sustav suradnje u sklopu kojeg države članice razmjenjuju iskustva. Mi ne želimo biti provedbeno tijelo. Da, mi provodimo e, propise u području zaštite tržišnog natjecanja i mi smo glavno tijelo za to u Europskoj uniji. Međutim, što se tiče nepoštenih trgovačkih praksi, vi na nacionalnoj razini imate mnogo više iskustva od nas. Mi smo ovo predložili kao polazišnu točku, a vi možete nadograđivati e, na temelju toga. E, samo da se vratim na pitanje gospođe McGuinness. Evo, da se vratim na ovaj primjer. Ako Unilever pregovara o uvjetima prodaje sa Kornetom ili nekom drugom e, tvrtkom za proizvodnju sladovoda, sladoleda i ako pregovaraju sa Carrefourom, Dakle, možda bi se moglo dogoditi da Unilever dobije bolju ponudu, ali belgijski prodavač mlijeka, dakle belgijski poljoprivrednik od toga neće onda imati nikakve koristi. No, isto tako sam rekao, ako Auchan ili Carrefour ili neki drugi e, trgovački lanac izravno kupi mlijeko od belgijskog poljoprivrednika, to je nešto što je obuhvaćeno našim zakonskim prijedlogom, odnosno ovom direktivom. Ako Auchan, dakle, kupuje to izravno od e, mljekara. Međutim, ako Unilever kaže, a, e, poljoprivrednici mi nude određenu cijenu, ali Auchan meni nameće određene uvjete, to bi onda bio e, neizravni učinak e, takve prakse koja je također obuhvaćena ovom direktivom. Bilo je još nekih komentara njemačkih zastupnika, gospodina Desa i gospodina Dorfmana. A, Italija, da, ispričavam se. Svi smo mi europljani. Vi ste me optužili da nisam realan. To je sigurno istina. Ja dolazim iz akademskih krugova. Međutim, vi sigurno bolje poznajete situaciju na terenu iz vaše izborne jedinice, od vaših poljoprivrednika i ako vi smatrate da je situacija na terenu bitno drugačija od ovoga e, kao polazišne točke, vi slobodno to možete predložiti na nacionalnoj razini. Dakle, država članica treba, e, Europska unija ovdje nudi nešto što bi trebalo biti zajednički nazivnik, a države članice mogu ići dalje od toga. E, to me podsjeća i na to da mi vrijeme ističe, tako da vam zahvaljujem na pozornosti i ovdje ću stati. Hvala. Hvala lijepa, gospodine profesore. A sada molim kolegu De Castra da on iznese svoje razmišljenja o tome. Presidente, nel merito, no? Abbiamo Hvala, evo, ulazimo u sam meritum stvari, saslušali smo zanimljivo mišljenje glavnog ekonomista, glavne uprave za tržišno natjecanje. A sada ćemo vidjeti e, što mi radimo ovdje u parlamentu. Drago mi je da se postigla velika većina što se tiče mišljenja na odboru IMKO koji je upravo glasao. I dakle, kompromisni amandmani su e, izglasani. E, moram reći da je preko 600 amandmana uloženo o ovom izvješću o nepoštenim trgovačkim praksama u poljoprivredno-prehrambenom e, lancu. Hvala svima koji su sudjelovali u tome, hvala svim zastupnicima i suradnicima. Jer bilo je također jako značajan sam timski rad i e, Vjerujem da mogu mirno reći da su svi klubovi zastupnika e, složni oko ovih kompromisnih amandmana. E, kao što smo ovdje e, čuli od kolegice Katajnen, postoji određene rezerve u odnosu kluba zastupnika ALDE oko nekih elemenata u kompromisnim amandmanima, ali ostali kompromisni amandmani dobili su potporu svih drugih klubova zastupnika. Ponavljam, htio bih da do kraja ovog saziva e, se usvoji e, ovaj tekst. Mislim da ne možemo si priuštiti rizik da e, ne izglasamo ovo u tjednu u 22. listopada ćemo na plenarnoj e, sjednici glasati o tome i htjeli bismo da već od tog tjedna započnemo s trijalogom kako bi se politički dogovor postigao s vijećem i komisijom do Božića. E, ovdje ću se osvrnuti samo na par stvari da ne bih bio predugačak, ali rad na kompromisnim amandmanima je e, također se bavio popisom nepoštenih praksi. Radi se o temi na koju smo dobili 200 amandmana, dakle samo na članak treći uložena su e, je 200 amandmana. Često smo se konzultirali s komisijom radeći na tim amandmanima i pokušavali smo dobiti najjasniju moguću definiciju kako bismo, što smo i danas ovdje čuli, omogućiti i državama članicama da naprave i više od toga. I to izrijekom kažemo u e, tekstu. Ali politički pritisak svih klubova i ta tih 200 amandmana je e, nas naveo da proširimo područje na 4 plus 4 nelojasne trgovačke prakse četiri dakle e, bijele i one sive, odnosno crne. Jer te četiri crne su ono nešto što ne vezujemo na e, za pisane ugovore. Jer to se ne odnosi na sve države članice. Jednostavno kažemo da ako, e, ako opskrbljivač traži pisani ugovor kupac ne može odbiti da ga da. Drugim riječima, može se i usmeno sklopiti ugovor, ali ako opskrbljivač traži nešto napismeno, onda kupac to ne smije odbiti. Zatim, rizik zloporabe osjetljivih informacija od strane kupca. E, znate da se vodi i velika rasprava da ovdje e, ne radimo na takozvanim private labels. Međutim, neki kupci su istovremeno i konkurenti i kupci istog proizvoda. I zato treba dobro regulirati korištenje osjetljivih i povjerljivih informacija od strane kupaca. I e, isto tako što se tiče e, praksi prvog bloka, one koje zovemo dakle bijele ili crne, ovisi o tome kako se zovu. I e, za kraj u trećem bloku e, se e, bavimo kupnjom ispod same cijene. I znamo da će se uskoro Europski sud izjasniti u jednoj presudi o situaciji u Španjolskoj. Dakle, nismo mogli ne baviti se velikom količinom amandmana upravo na tu temu. Neću sada duljiti, ali jednostavno e, partiju počinjemo igrati 1. listopada kada se bude nakon toga glasalo na plenarnoj i onda e, će, se zaista nadam da ćemo imati što širu i jaču poziciju parlamenta koji će nam omogućiti da imamo jaku poziciju na trijalogu. Vjerujem da uz e, posao koji smo napravili u, e, sa omnibus e, uredbom, da ćemo dakle biti jači na tržištu i da će situacija za naše poljoprivrednike biti povoljnije na svjetskom tržištu i nam se da ćemo ovdje e, igrati e, kao e, dobra ekipa. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Rad profesora De Castra, sve ono što je ovdje rekao, Dakle, njegovo izvješće je zapravo obuhvatilo sve bitne aspekte e, onog što smo mi ovdje tijekom ovog mandata odradili i sve najvažnije teme s tog područja. I tako da mislim da bismo mogli naš posao na ovom dosjeu završiti prije isteka našeg mandata. Jer napokon poljoprivrednici to od nas i očekuju. Svi smo svjesni da je sve što je ovdje izneseno i što je predviđeno u direktivi zapravo veliki kompromis. Međutim, e, isto tako smo svjesni da napredovat možemo samo na temelju kompromisa. U IMKO odboru, dakle IMKO odbor, a gost kolegica McInnes je izvjestiteljica u Sjeni i ona se time bavila kao i čitav odbor IMKO. Oni su se bavili dosta ekstenzivno ovim dosijem. Pa hvala im na tome. A naravno posebno hvala našem izvjestitelju profesoru De Castro, kao i hvala predstavniku komisije na prezentaciji. Sad bih riječ dao gospođi McGuinness i prenio na nju zapravo vođenje sastanka. Ako se mogu vratiti na neke komentare e, glavne uprave u vezi ovog izvješća i kad su govorili o ekonomskim interesima i o ovoj velikoj raspravi, intenzivnoj raspravi žustre koja se vodila o toj direktivi. Mislim da vam to govori koliko je to bitno. I da se na sve ono što mi na tome radimo, da to prate, pozorno prate, pogotovo oni koji ne bi željeli da uspijemo s ovim dosijevom. Stoga se nadam da će odbor nastaviti gledati na to sve s aspekta održivog lanca proizvodnje i prodaje, opskrbnog lanca hranom i naravno s aspekta da želimo zajamčiti i dalje egzistenciju, održivu egzistenciju njihovih poljoprivrednika. Nažalost, nadalje hvala lijepo kolegi De Castro na ovom vrlo ravnoteženom E, izvješće o amandmanima koji su podneseni na direktivu. Naravno, o tom trebamo još neke stvari razmisliti i razmotriti, ali mislim da bi ćemo uglavnom stići. Malo me zabrinuo ovaj kratak rok za doglasanje, ali mislim da ćemo uspjeti stići. I molim, što bude jače djelovanje lobista ovdje, to moramo mi biti odlučni u ovom što smo krenuli. Jer ovo područje je inače jako neprozirno i mutno a mi pokušavamo tu unijeti više svjetla i više transparentnosti i naravno da je to važno, ali i teško opasno provedivo. Hvala. Katajnen, e, poi però eh, direttore Megel. Kolegica Katajnen e, i e, onda kolegici bih nakon toga dao riječ. Hvala lijepo Ja bih isto željela zahvaliti gospodinu De Castro i drugim izvjestiteljima u sjeni na ovom učinkovitom i konstruktivnom e, poslu i radu kojeg su ovdje prezentirali. Mislimo da je ovo se dugo, dugo pripremalo. Ma e, i pozitivni učinci su bitni. Sve je dobro, nisam bio mogo čuti prijevod, ali sad je u redu. Dakle, mi smo dugo, dugo, već dugo radimo i pripremamo ovo izvješće, uopće radimo na tom dosijevu. Mislimo da će biti pozitivni učinci se ukazati kada to stupi na snagu, ali morat ćemo dugo čekati da se to sve registrira da dođe do izražaja. Ali, naravno, želja je jasno zaštititi osigurati mjesto proizvođača u cijelom opskrbnom lancu hrane, ali su prakse i tradicije u zemljama članicama vrlo različite. No to svejedno ne bi smjelo ograničavati posao legislativni koji moraju članice zemlje odraditi. Moraju dati, treba dati adekvatnu potporu onim područjima gdje imamo najvećih problema Dakle, moramo razmisliti o tome kako ćemo najbolje zaštititi najslabiju kariku u lancu kada dođe do primjene tih um, loših praksi. Ali onda mislim da teret dokaza ne smije biti na leđima ni potrošača ni poljoprivrednika, nego samih kupaca tih velikih lanaca. Zatim proizvođač mora imati pravo na pisani ugovor u pismenom izdanju. Jako mi je drago da su ti prijedlozi ušli u kompromisni tekst prijedloga. I nadam se da ću upravo to ubrzati pregovore u trijalogu. Bene, grazie. E adesso... Hvala lijepa. Sada bih dao riječ e, direktoru Megelu da on zaključi ovu točku dnevnog reda. Hvala lijepa, ja neću to produžavati ovu raspravu. Samo nekoliko točaka koje su možda ostala otvorene u prezentaciji profesora Valetija i to nedvojbeno s dobrim razlozima, zato što su to stvari vezane za postupak donošenja odluka i zašto smo se i odlučili za oblik direktive. Dakle, to je to prvo pitanje, zašto direktiva, a ne uredba. Ovdje se bavimo s pitanjima koja podliježu građanskom pravu u zemljama članicama i bavimo se situacijom koja je u 20 država članica već pokrivena nacionalnim zakonima. A u takvim situacijama nije nimalo dobra ideja da nam sad namećemo uredbu koja bi se izravno miješala u pravni režim zemalja članica i možda čak E, nadrastala i zapravo bila jača od nacionalnih zakona jer je bi bila uredba, a to ne bi bilo baš nužno dobro za specifičnu situaciju te zemlje. Prema tome išli smo na to da ne poremetimo taj režim koji već postoji i zato smo dali direktivu koja daje zapravo opće smjernice koje se onda mogu transponirati sa puno više slobode, u ukotviti u vlastite zakone, a da to pritom bude fleksibilno i učinkovito. To je bilo to. Zatim, druga stvar, e, recimo, članak 40 stavak 2, to je pravna osnova koja se mora čitati skupa sa člankom 39 ugovora o osnivačkih ugovora i funkcioniranju Europske unije koji nam zapravo daje pravnu osnovu i ciljeve određuju. A mi znamo da je cilj potaknuti e, i poticati prihode naših poljoprivrednika proizvođača i zaštititi njihovu egzistenciju naravno. Ekstremna situacija koju smo vidjeli ovdje, recimo pregovori, ne znam, Unilevera u odnosu na Carrefour. Ali vidite, što stvari postaju teže i što postaje teže da vi ovu, ovu makro situaciju, dakle na makro razini među Unileverom i Carrefourom vratite do malog proizvođača, to su veći problemi. Ali ako idete dovoljno daleko, onda vam pravna osnova više nije dovoljna da pokrije sve ono što želimo učiniti. I osobno mislim da bi ovaj prijedlog kojeg je komisija dala, da se uspostavi ravnoteža i da se na kraju stavi neki zakonodavni prijedlog na stolu koji se može i recimo u razumnim okvirima za na sudu, mislim da je u tom smislu ovaj prijedlog uspio. Zatim, ovo što smo čuli pitanja u vezi prodaje i gubitaka. E, mi znate da imamo nepoštene dakle trgovačke prakse između dobavljača i kupaca, proizvođača i kupaca. Ali kad govorite o dobavljačima i kupcima, onda je to praksa koja se koristi recimo od strane ili trgovaca na veliko ili trgovaca na malo u odnosu na njihove, njihove kupce. To znači da idemo dalje niz struju, dalje prema kraju lanca, a to se u ovo ne uklapa i zato se s time ne bi bavili u ovom direktivi, nego u drugom kontekstu. Zatim, pitanje gospodina Ropeja, zašto imamo različite razine cijene za iste proizvode u raznim regijama i državama. Jedan od glavnih razloga je što postoji razlika između deficitarnih e, područja i onih koji ostvaruju višak. Naravno, u onima koji imaju proizvoda višak, višak proizvoda, tamo su cijene niže ali eh, deficitarnim gubitaškim područjima gdje je nešto deficitarno, obično su to udaljena, izolirana područja i tako dalje, ili imaju probleme nekih specifičnih klimatske ili drugo, tamo naravno te robe nema daleko i onda jasno je ta proizvod skuplje. Sad kako tamo funkcionira recimo cijeli sektor, kako izgleda logistika, kako izgleda konkurencija tamo, to će se sve odraziti na cijene ali potpuno je normalno da litra mlijeka ne košta isto u svim zemljama članicama i u svim regijama Europske unije. To je potpuno normalna situacija, mislim. Zadnji komentar je bio, mislim da to ne možemo dovoljno naglasiti, to je dakle ovaj prijedlog koji je pred vama, prijedlog direktive, omogućio bi zemljama članicama da ako smatraju da je potrebno, idu iznad ovog minimuma kojeg im komisija e, ovdje zapravo propisuje u direktivi. Znači, ovisno o situaciji na njihovom teritoriju, koja može biti potpuno drugačija od situacije u drugoj zemlji članici, specifična je, i ona tu može sama puno regulirati. Prema tome, mi ne možemo ići u detalj, nismo ni htjeli, čuli ste, mi smo prepustili zemljama da s obzirom na svoju specifičnu pozadinu i situaciju same reguliraju do kraja. I smatramo da je minimalna harmonizacija ovdje svrsishodna i da bi ona trebala biti na kraju i konačni ishod svih naših razgovora, rasprava i trijaloga. A inače, naravno, mi smo spremni na konstruktivan e, nastavak rada s vama u tjednima i mjesecima koji su pred nama. Hvala, pozdravljam predstavnike komisije, hvala ravnatelju Megilu, a e, zahvaljujemo i e, profesora Valetije koji je glavni ekonomist glavne uprave za tržišno natjecanje. Hvala, sada možemo preći na e, preostala e, dvije točke dnevnog reda za danas. Radi se o dva mišljenja. Prvo je e, mišljenje za odbor regija, to su opće uredbe, odnosno zajedničke odredbe za nekoliko europskih fondova E, Marija Gabriela Zoana je izvjestiteljica za tu temu i odmah ću njoj dati riječ. cadrul pa, evo, parlament e, dakle, treba načiniti zajedničke odredbe i e, treba dakle, sve to načiniti za razdoblje 2021. do 2027. godine. Radi se o sedam fondova za koje će postojati zajedničke odredbe s izuzećem Fonda za ruralni razvoj. A e, s obzirom da e, mi želimo raditi nam svim strukturnim fondovima i e, sada će korisnici dobivati veliku potporu, naročito one koje su najmanje razvijene i na taj način će se omogućiti veća teritorijalna i ekonomska kohezija. Prijedlog komisije je e, po mom sudu zaista dobar i stvorit će veliku usklađenost za sve države članice i za sve regije kako bi se smanjile razlike e, koje postoje među pojedinim regijama. Taj novi višegodišnji financijski okvir ima kao ambiciju da se stvore temelji za pojednostavljivanje i fleksibilnost same provedbe. Nažalost, ipak, za nas iz odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj u novoj uredbi više se ne govori o Europskom fondu za ruralni razvoj. Ne smijemo zaboraviti da se iz strukturnih fondova financiraju mnogi ciljevi razvoja, a korisnici su mnogobrojni. Osim toga, ti se fondovi mogu koristiti i za druga ulaganja. U tom smislu smatram da bi bilo zaista važno da se ta sredstva koja se koriste za financiranje europske solidarnosti i europske kohezije, dakle da bude dio E, iste skupine sredstava. Treba dakle optimizirati same fondove kako bi među njima postojala prava sinergija. Bilo na nacionalnoj ili regionalnoj razini, važno je ne zaboraviti na važnu ulogu Fonda za ruralni razvoj jer on jamči koheziju. Socijalna kohezija važna je ne samo u ruralnim sredinama, već i u urbanim sredinama. Po e, mom sudu radi se o najznačajnijem argumentu kojim se treba koristiti kako bi ovaj fond ostao dio uredbe koja u sebi ima zajedničke odredbe. Moramo se usmjeriti na ruralne e, sredine, budući da svi želimo da među europskim regijama ne postoje više tolike razlike. Moramo uložiti u e, ruralne sredine, u poduzeća koja tamo rade, moramo uložiti u poljoprivredni i šumarski sektor. Komisija svojim prijedlogom smanjuje za 27% sredstva predviđena za Fond za ruralni razvoj žao nam je e, mi e, nama u odboru za poljoprivredu kao i u mišljenju što ga je već usvojila plenarna sjednica Europskog parlamenta. To je apsurdna mjera. Ne stavili se fond za ruralni razvoj zajedno sa svim drugim fondovima, zaista još postoji i rizik da se sredstva za Fond za ruralni razvoj još i više smanje. Važno je da se Fond za ruralni razvoj smatra jednako važnim i jednako pravnim kao i drugi strukturni fondovi. Ja sam e, e, zamjenska članica odbora za regionalni razvoj i u tom svojstvu mogu vam reći da većina kolega na tom odboru dijeli moje mišljenje. U izradi mišljenja ja sam pokušala stvari prikazati jednostavno i e, tražiti da se primjeni ono što se može <clears throat> primijeniti za ruralni razvoj. I načinila sam listu koja je vrlo slična onoj što je predlaže komisija <clears throat> u prijedlozima za zajedničku poljoprivrednu politiku. E, predlažem da se lista iz EPP-a <clears throat> pretoči i preuzme u ovaj, e, ovu uredbu koja bi imala tu popis dakle, za zajedničke odredbe. Ja se ne slažem s time. Mislim da su moji amandmani u potpunosti prihvatljivi i da se ta odredba može ugraditi u horizontalnu uredbu. Mislim da moramo zadržati sve mogućnosti i imati službenu poveznicu sa uredbom o zajedničkim odredbama. Kao što sam rekla, trebamo razmotriti sve mogućnosti. Reforma zajedničke poljoprivredne politike daleko je od toga da bude završena tako da u ovom trenutku ne možemo donijeti konačnu odluku te isključiti Europski e, fond o ruralnom razvoju iz zajedničkih odredbi. Osobno smatram da će horizontalna uredba imati mnogo poznica sa e, uredbom o zajedničkim odredbama. Te veze je potrebno održati. Kao što ste mogli primijetiti, amandmani koje sam podnijela i općenito moji napori išli su u smjeru osnaživanja veze između e, te dvije uredbe i činjenice da Fond za ruralni razvoj bude uključen u uredbu o zajedničkim odredbama. Naime, time se izbjegava preklapanje pravila i smanjuje se administrativno opterećenje te se omogućuju, omogućuje koherentno upravljanje svim fondovima. Znam da je taj problem e, osjetljiv, međutim e, isto tako se nadam da ćemo zajedno sa izvjestiteljima u sjeni pronaći odgovarajuće rješenje. 26. rujna je rok E, za predlaganje amandmana i e, sa nestrpljenjem iščekujem vaše amandmane. Hvala. Puno hvala kolegice Zoni. E, sada i dvoje kolega se javlja za riječ. Kolega Rope najprije. Hvala lijepa jako je važno da možemo izložiti naše mišljenje i predstaviti ga e, odboru za regionalni razvoj jer e, će e, oni moći bolje poraditi na tom pitanju. Moramo biti dosljedni i vrlo reći jasno da se ne slažemo sa onih 10%. Jednostavno treba reći da je to nedopustivo. Parlament je u drugim dokumentima to rekao i rekao da e, države članice trebaju pridonositi i izdvajati 1,3%, e, a ne 0,9%. Dakle, e, moramo stvari prikazati na dosljedan način i vrlo važno i trebamo poslati tu jasnu poruku drugim drugima. Još jedna neprihvatljiva stvar jest da države članice drugačije funkcioniraju jer ako se država članica financiranje smanji za 25%, nije mi jasno kako bi uopće moglo funkcionirati. Nadalje postoje i regionalne promjene u Češkoj kao i u Latviji i Litvi sada imamo dvije regije i jednostavno velike razlike između te dvije regije. Zato što u jednoj od njih je potpora Europske unije 100%, u drugoj 60%. Međutim, planiranje je isto za jednu i za drugu regiju. To moramo uzeti u obzir, a ja ovdje uložiti i moj prijedlog. Također, mislim da nije u redu uvesti smanjenja za one države članice koje su postigle prosjek od 75%. Čim država članica ostvari smanjenje od 75%, ja mislim da bi se tu postotak morao svesti na 10%. I još jedna stvar, naime, razina financiranja je jako različita. One regije koje su manje razvijene, to iznosi 15%, za druge regije to 45%. Ako neka država ima različite regionalne podjele, bilo bi bolje da se ostvare više konvergencija i da se uspostave više mogućnosti za tržišno natjecanje. Kofinanciranje trebalo bi uzeti u obzir regionalne podjele. Izvjestica je rekla da moramo amandmane uložiti do 26. rujna. Tako barem to e, meni piše u dokumentima. Htio bih provjeriti je li to tako. Dobro, hvala. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Meginis. E, moram odmah reći da se ovdje javljam u ime našeg izvjestelja u Sjeni, kolege Bude, a ne u osobno ime, jer to su pitanja s kojima nisam toliko upoznata. Dakle, govori se o um, administrativnom opterećenju i e, dobar e, podjelu tereta. Ovdje govorimo o sedam različitih fondova, međutim, Europski fond za ruralni razvoj iz toga je isključen i u Sijeni i s time upoznati. jasno mu je da je potrebna biti veća subsidijarnost za ZPP. Međutim, prijeti dakle, e, problem sa subvencijama E, odbor za poljoprivredu je naglasio da veća subsidijarnost može i tekako povećati birokratski aspekti iz EPP. Mi smo rekli da ako se ide na veću subsidijarnost da treba imati i veću regulativu. I e, izvjestitelj u sjeni želi da se e, strategije lokalnog razvoja jačaju, e, zato što je to politika koja je polučila jasne rezultate, pomogla lokalnim zajednicama putem akcijskih skupina i omogućila dobro upravljanje tome time. Hvala zastupnici McGuinness. I sada dajem riječ Klari Aguileri i nakon toga kolegi Dantenu. Hvala. Što se tiče ovoga izvješća koje je sastavila kolegica Zoana, želim samo reći da se slažem s njom. Mislim da je važno da imamo izvješće u odboru za poljoprivredu o fondovima. Zato postoje dva glavna razloga. Kao prvo, ne slažemo se sa proračunskim aspektima, a kao drugo, postoji značajan rez e, u području ruralnog razvoja. Tako da dakle došlo do tih e, dosta značajnih proračunskih rezova. Mi želimo da ZPP zadrži istu razinu financiranja u sklopu aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira, tako da se svi pojedinačno moramo nastaviti boriti za to. To vrijedi za ZPP, ali isto tako i za strukturne fondove. Nadalje, htjela bih također reći da uredba o strukturnim fondovima i činjenica da je Europski fond za poljoprivredni razvoj isključen iz ove uredbe. Mislim da to nije dobro, mislim da e, taj fond mora biti zajedno sa svim ostalim fondovima. Naime, svi ti fondovi tu su kako bi se e, smanjile nejednakosti u regijama pojedinih država članica. A opravdanje da budu sve u istoj uredbi jest upravo da se postigne bolja koordinacija i harmonizacija. Dakle, izuzimanje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj nije dobro rješenje, premda je to komisija obrazložila. Ja osobno ne mislim da za to postoje razlozi. Postoji još jedan važan aspekt e, vezano uz strukturne fondove. Da kako znamo da postoje razlike među strukturnim fondovima u kontekstu različitih stopa E, sufinanciranje, gospodin Rupa je to spomenuo, no mislim da mora postojati različita stopa sufinanciranja s obzirom da postoji e, različiti e, dohodak po glavi stanovnika u Europskoj uniji. Dokle god dok se ne postigne jednaka, jednaki e, prihod po glavi stanovnika ne može biti niti jednaka stopa sufinanciranja. Uostalom to bi bilo protivno samoj ideji strukturnih fondova. Europski fond za poljoprivredu i strukturni fondovi međusobno su povezani i riječ je o tome da e, bi regije trebale biti manje marginalizirale i trebale bi doći u bolji položaj. Ja ću podržati amandmane koje je podnijela gospođa Zona budući da traže da se i ovaj fond uvrsti u e, sve ostale fondove, dakle u uredbu. gospodin Mišel. E, gospodin Müller koji je zadužen za horizontalnu uredbu e, nije ovdje pa ću ja uzeti riječ kao izvjestitelj u sjeni. Ja se ne slažem sa ovime što je do sada rečeno, premda to mogu razumjeti, mislim da u konačnici moramo pronaći neko srednje rješenje. Shvaćam da temeljem e, strogog regionalnog pristupa koji se temelji na javnim politikama, ima smisla da se ovaj fond za poljoprivredu zadrži e, sa uz ostale fondovima. Ali postavlja se pitanje tko su glavni korisnici tog fonda. To su poljoprivrednici i sama činjenica da se taj fond zadržava uredbi sa svim ostalim fondovima, donosi novu administrativnu poteškoću jer postoji e, drugačija logika koja se primjenjuje na prvi i na drugi stup. Dakle, mi želimo da se pojednostavni postupak za poljoprivrednike e, kod podnošenja zahtjeva i kod obavljanja kontrola. Dakle, ne možemo sve e, uskladiti, to ostaje naš ideal. Međutim, mislim da ovdje trebamo e, uistinu dati prednost interesu poljoprivrednika u trenutku kada oni podnose svoj zahtjev i kada se to e, obrađuje. Dakle, pravila za drugi stup su potpuno različita od pravila koja se primjenjuju na prvi stup, što zapravo stvara jednu složeniju situaciju za poljoprivrednike. Dakle, treba vidjeti kako zadržati e, regionalnu koordinaciju među tim različitim politikama, no mislim da je ovdje važan interes poljoprivrednika, a u horizontalnoj uredbi e, to nas potiče da idemo prema uniformnosti između prvog i drugog stupa, odnosno usklađivanju tih stupa. Hvala lijepa, Mišel. I ja e, si da kažem E, par stvari koje me brinu oko ovog dosije, kojima nisam bio ranije e, upoznat. Međutim, za kraj kolega Dorfman. Što je Mišel rekla, moramo ovdje naglasiti. Jer ona reforma koju smo pre nekoliko godina proveli, kad smo razgovarali o ZPP-u, to je um, zapravo uvijek pokušavalo zauzeti liniju protiv koje smo se mi borili. Mi smo naime pokušavali uvijek održati LR unutar eh, ove poljoprivredne politike. I ako sad pogledamo ovo, onda izgleda da je kompletno, ovo se prebacuje u regionalnu politiku i miče iz poljoprivredne politike. I ako pogledamo ruralne razvojne planove i programe, i u mojoj domovini, ali i drugdje. Vidite, to je 80% sredstava koji idu direktno seljacima, poljoprivrednicima. Premije za poljoprivredu i druga plaćanja. Ali ako to prepustimo, izvadimo iz poljoprivredne politike i prebacimo sve u regionalnu, onda mi nećemo više, dakle, ljudi koji se razumiju u poljoprivredu tu donositi odluke, nego regionalni političari. A mislim da to onda ne bi trebali i pitamo se da li mi to stvarno hoćemo ili bi željeli i dalje braniti u našem poljoprivrednom odboru da to ostane u drugom stupu i dio naše ZPP-a, zajedničke poljoprivredne. Ako to želimo, onda to znači da ćemo mi morali sve amandmane i sve što je ova kolegica izvjestiteljica na veliko napravila, a to je u biti samo prebacivanje u regionalni fond naših eh, fondova za I mislim da je jednostavno budućnost ovisi o tome kako ćemo mi sagledavati taj drugi stupanj. Ako mi pustimo da nam se to prebaci u regionalno, naši seljaci će ostati bez sredstava, kratko i jasno. Herberte, prima di dare la... Pa Herberte, prije nego što dam ponovno kolegici Zoani, ću riječ e, e, predstavnici komisije ravnateljici Romanskoj. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja sam iz opće uprave za regionalni razvoj. Hvala vam što ste održali ovu raspravu. Nama je važno vidjeti kako vi gledate na kohezijsku politiku i kako možemo surađivati s obzirom na naš novi prijedlog. Mi radimo na, pripremamo zakonodavni prijedlog za sljedeće programsko razdoblje. Komisija je pokušala uzeti u obzir nove izazove te E, proračunske poteškoće koje proizlaze iz Brexita. Tako da smo se morali odlučiti na neke teške odluke. Kohezijska politika je doživjela više rezova od zajedničke poljoprivredne politike. Tako da smo uistinu morali vidjeti na koji način osigurati konzistentnost i jasnoću za javna tijela i za korisnike. Što se tiče prijedloga izvjestiteljice, e, mislim da je jedno od ključnih područja za sinergije upravo e, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice i tu je e, održana poveznica za razdoblje nakon 2020. godine, zatim što se tiče odredbi o vidljivosti i financijskim instrumentima. To je područje u potpunosti usklađeno. A što se tiče ostalih odredbi, mi smo uistinu bili usko povezani s kolegama iz opće uprave za poljoprivredu kako bi postojala jasnoća i konzistentnost između e, uredbe o zajedničkim odredbama i drugih propisa. Dakle, ono što je važno jest da e, pravila dobro funkcioniraju na terenu. E, mi smo se plašili da bi e, sveukupna reforma ZPP-a mogla dovesti do toga da se e, od korisnika traži da prečesto prelaze s jedne uredbe na drugu i da bi to moglo stvoriti zbrku. Da se vratim na uredbu o općim, o zajedničkim odredbama i na ono što je rekao gospodin Rope. Da, istina je da su rezovi dosta značajni, ali bih htjela naglasiti i sljedeće. Premda su neke države članice izgubile oko 23% dodijeljenih sredstava u prethodnom razdoblju od 2014. do 2020. neke su države članice izgubile i do 45%. Mi također smatramo da je ovaj prijedlog uravnotežen i da odražava činjenicu da su brojne države članice ostvarile značajan gospodarsko socijalni napredak. Što se tiče nove, novog jaza između regija u Litvi, Poljskoj ili Mađarskoj, Ovi, ovaj prijedlog komisije se temelji na najnovijim podacima od 2014. do 2016. godine, tako da to nismo mogli uzeti u obzir tu te razlike. Što se tiče stope sufinanciranja, e, ona je niža e, kao prvo zbog krize, E, s obzirom da se da sada bilježimo rast u europskom gospodarstvu možemo tražiti e, da nacionalne države izdvoje više sredstava iz državnog proračuna te da se poveća efekt poluge e, na gospodarstvo na lokalnoj i regionalnoj razini. Ako imate još nekih pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Hvala. Hvala lijepa vama. A Marija Gabriela zvane? Ne, ne, još jedan kolega koji će zaključiti prije toga. Ili neće. Dakle, kolegica Zvana će ipak sada zaključiti. Hvala. Zahvaljujem kolegama na svim komentarima. Kao što sam rekla, e, rok za podnošenje amandmana je 26. rujna. Ja iščekujem vaše amandmane. Ako mi dopustite, željela bih ovdje izniti dva pojašnjenja. Ne radi se o diferenciranom pristupu prvom i drugom stupu. Radi se o tome da se primjenjuju pravila e, iz reformirane zajedničke poljoprivredne politike. Također bih htjela odgovoriti kolegi Sva pravila uredbe o zajedničkim odredbama već se e, primjenjuju na Fond za ruralni razvoj. Možda niste dobro razumjeli moj tekst, no neovisno o tome ja iščekujem vaše amandmane pa možemo ponovno o tome porazgovarati. Hvala lijepo. Evo, znate sada ponovno smo čuli i datum za ulaganje amandmana. Zaključujemo dakle petu točku dnevnog reda i prelazimo na posljednju današnju točku dnevnog reda. Šestu točku, mišljenje našeg odbora o Europskoj odboru za regionalni razvoj koji je izvjestitelj Jim Nicholson kojem odmah predajem riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja vjerujem da naš odbor e, treba dati svoj doprinos ovom izvješću. Druga područja politika imaju kontrolu nad time kako se koriste financijska sredstva Europske unije, ali odluke koje utječu na poljoprivrednike i ruralne zajednice su za nas bitna. Moje mišljenje je vrlo kratko i koncizno. Mi želimo da ruralni razvoj e, dobije jednako snažan naglasak kao i urbani razvoj. Poljoprivrednici e, sada podnose veći dio svojih zahtjeva e, online, tako da i moraju imati brz pristup internetu. Ja sam podnio neke amandmane u kojima se naglašava potreba za poboljšanjem internetske povezanosti i tražim da se briše spominjanje ulaganja, da se ulaganja u širokopojasni internet ne dopuštaju. Također sam podnio neke amandmane u kojima se naglašava važnost e, edukacije i vještina u ruralnim zajednicama. Rasprava o edukaciji, obrazovanju i e, kompetencijama uglavnom se vode e, vezano uz gradska područja. Međutim, e, zadaća je našeg odbora promicati ruralna područja i e, život e, u ruralnim područjima koje smatram jednako važnim kao i urbana područja. Zato predlažem da se poveća udio proračuna za inovacije i razvoj tehnologija na 65% od 65 od 60%. To je nije tako veliko povećanje, ali vjerujem da bi pokazalo da ozbiljno pristupamo poticanju agro, eh, agro, agronomskih tehnologija. Ja mislim da imamo vrlo kratke rokove za podnošenje amandmana, eh, no moramo se pobrinuti da se naše mišljenje nađe na odboru za regionalni razvoj i mislim da je iznimno važno da damo taj svoj doprinos budući da je ovo jedno vrlo važno područje koje će e, postati još važnijim kako bude manje financijskih sredstava na raspolaganju u Europskoj uniji. Hvala lijepa, Džima. kolega Rope ima opet riječ. Hvala lijepo. Mislim da ponovno trebamo naglasiti ovu činjenicu smanjenja sredstava i financiranja koje nije opravdano. Jer e, ne moramo sad zato kriviti regionalni ili kohezijski fond zbog Brexita i druge stvari. Mislim da članice trebaju iskazati solidarnost i dati 1,3% kako bi pokrili sve ove nove izazove. A kad govorim, ne možemo iz novih drugih programa uzimati sredstva da pokrijemo nove izazove, pa onda zaboravimo na stare izazove i stare probleme i pitanja koja su otvorena. Nije fer, nije pošteno i moramo nešto učiniti u vezi s tim. Slažem se s kolegom Nikolsonom da se Fond za regionalni razvoj mora aktivirati, mora biti aktivniji u svom djelovanju kad su u pitanju regije, regionalni centri recimo koji upravljaju tim fondom. Oni moraju više inicijative iskazati jer eh, vidite do donekle se čak i ta sredstva apsorbiraju u urbanim urbane urbane centre i sredine. Prema tome, mi bi morali odrediti točno postotak koji se mora zadržati isključivo u ruralni razvoj u ruralne sredine. Jer mi znamo da urbane centri zapravo gradovi pokupe 90% svih sredstva, a onda sredstava, onda ovi ruralni jadni uzmu ostatak od koji nije niti 10%. Možete se recimo prijaviti u program LIDER ali u programu LIDER danas, primjerice, komisija predlaže samo 5% od ukupnog fonda za razvoj. 10% bi bila puno bolja i pravednija opcija. A oni su izašli sa samo 5% e, prijedlogom, a to je niti 40% onog što smo mi imali u razdoblju za do 2020. Drugim riječima, lider program je za dva i po puta manje, regionalni fondovi za regionalni razvoj, s njima ne mogu ruralne sredine zapravo uopće dobiti pristup, ne mogu doći do njih. Drugim riječima je financiranje ruralnih sredina apsolutno masakrirano. A mi s druge strane žalimo i čudimo što nemamo mladih ljudi u ruralnim sredinama. Pa mi trebamo tu razmišljati ako govorimo o potpori za prihod njihovi, za egzistenciju, pa onda moramo biti konzistentni i konsekventni. I ne smijemo ta sredstva uništavati, tako masakrirati. Jer napokon program lider je prisutan u svim državama i on je donosi vrlo specifične, ali vrlo konkretne koristi raznim ljudima. I recimo lokalne skupine su tu, lokalne vlasti su tu i različita poduzeća, različiti privredni subjekti u tim ruralnim sredinama su puno aktivniji s time. Prema tome, u Fondu za regionalni razvoj moramo naći nekakav treba nam nekakav program poput lidera. Program koji se može koristiti u Fondu za regionalni razvoj, gdje mogu recimo lokalna zajednica, lokalna uprava, lokalni gospodarski subjekti i ostali mogu sudjelovati u tom fondu i zadovoljiti svoje specifične potrebe. Hvala. Hvala kolegi Rope, sada John Agnew. Hvala lijepo. Evo, samo slušajući ono što je rekao kolega Rope, ne mogu da se s njim ne složim i to glasno. Vidite, ti fondovi su se činili da su jako teško dostupni poljoprivrednicima osim programa LIDER o kome smo to govorili, a koji je ovdje zapravo jako zapostavljanje, bili su teško pristupni tu i tamo neko poduzeće bi se toga dokopalo. A bila je tako dobra ideja i lijepa ideja da se dođe do tih sredstava. Ali Jim se pisao o ovom što ja govorim, on radi već dugo ovaj posao i predstavlja i zastupa ovdje Sjevernu Irsku. Jim, kako, što ti misliš, da li su fondovi za regionalni razvoj i kohezijski fond, da li recimo u tvojoj izbornoj jedinici po tvojoj ocjeni ljudi imaju laki pristup novcima iz tog fonda? Parola alla... Hvala lijepa. Sada ću ponovno dati e, riječ gospođi Romanskoj e, koja je predstavnica komisije. Hvala vam lijepa. Prvo, ova ideja o potpori ruralnim e, područjima je nama dobro poznata, stara, bliska i mi zapravo kao i do sada nastavljat ćemo podržavati ruralna područja i tu nema nikakvih e, problema ni dvojbi. I tu ćemo ići naravno pristupom od dolje prema gore, davat ćemo im pristup i omogućit ćemo im pristup sredstvima iz relevantnih fondova, a zahvaljujući ovom fondu za poljoprivredni razvoj ruralni, možemo reći da će se i svim što je predviđeno za taj fond, možemo reći da će se sredstva puno šire koristiti, i primjenjivati. Nažalost, komisija je morala donijeti neke vrlo teške odluke i odlučiti gdje će biti zapravo najveća dodana vrijednost ostvarena iz europskih poticaja i na taj način se i evropska intervencija morala usmjeriti i koncentrirati na neka područja. No bojim se da ako budemo proširivali područje primjene ovog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, da nam to, ako budemo još više širili, neće nam pomoći u ostvaranju cilja. Mi bi željeli e, eliminirati naravno sve preklapanje između europskih fondova kod financiranja. Ako pogledam članak šesti, onda mi se čini da je prijedlog izvjestitelja da tu upravo dolazi do preklapanja nekih specifičnih ciljeva. Bojim se da bi to moglo zbuniti i same vlasti i korisnike tih sredstava. A kad e, počnemo govoriti konkretnije o restrikcijama, e, to je de facto bilo isto sve što smo tu napravili diktirano našom željom da po, dakle pomažemo tamo gdje imamo puno e, veću, da kažemo, uspješnost, odnosno e, više se dodane vrijednosti stvori. A prema tome smo i široko pojasni internet donovodili tamo gdje je bila veća dodana vrijednost. Odnosi se to i na povećanje financiranja intervencija javne uprave. I zato smo mi onda u tom našem cilju da se usmjerimo na ona područja gdje je najveća dodana vrijednost, upravo ograničili širokoporasni internet u nekim područjima. Jim, možda nekoliko riječi za kraj. Hvala, ja ću biti vrlo kratak. Mislim da tu ima malo zabune između toga šta radi kohezijski fond, a šta radi ovdje fond za regionalni razvoj. Mislim da i onda lider program. Evo, vidite, program lidera je po mom ocjeni bio jedan od najboljih programa koji su ikada iz Brisela plasirani i realizirani. On je vrlo učinkovito korišten. Mnoge široke zajednice, poljoprivrednici, zadruge i ruralna područja su to koristila. Koristio se u vremenima kad se recimo je promovirala jako puno prekogranične suradnje koja je povezivala ljude na dvije strane granice koja se inače možda ne bi nikad ni susreli da nije bilo tog programa. Ja sam bio uvijek velike pristaša programa LIDER i mislim da tu ima načina kako se to može dalje razvijati i inkorporirati u naše predviđene fondove, nikako se ne smije zagubiti. Poljoprivrednici žele koristiti program lidera ali vidite, svi programi, bez obzira na to o kojem je riječ, su recimo postoje i ljudi im pokušavaju pristupiti, a uvijek će se žaliti kako im je teško doći do i pristupiti tim sredstvima, dođu do tog programa i uopće se... ali gledajte, to će se uvijek događati, bez obzira o kojem je programu ili fondu iz Brisela riječ. Niko vam neće dati kad blanš da možete kako hoćete ulaziti uvijek jedan put. Mislim, morate se potruditi da dobijete pristup. A ovo što je rekao kolega Agnju i pitao, vidite, od tamo dakle ja dolazim, Sjeverne Irske. Tamo poljoprivrednici nisu uopće tako imućni, nije im dobro ko recimo na jugu, jugoistoku i Engleske. Međutim, mi smo morali onda pronaći kako ćemo doći do sredstava, da vidimo gdje su sredstva i na koja mi fondove prava imamo i onda smo morali se pomoći da dođemo do pristupa sredstvima iz Europske unije da bismo uopće stvorili neku ravnotežu i tako. Prema tome, bez obzira sad na Brexit i ono što će biti, činjenica Ali ruralni, fond za ruralni razvoj može biti pristupniji, međutim, uvijek će postojati jedan stupanj kontrole i nadzora koji mora postojati. Vidite, ja znam svoje seljake u dušu i znam da oni traže i žele uvijek lagani pristup, brzo. I čim je novac u pitanju, htjeli bi se odmah čepat bez problema, ali ne ide baš tako. još nešto, poljoprivrednici i seoske zajednice, ruralne zajednice, kad dođu do tih sredstava iz fondova i kad steknu pristup, onda uvijek dobro iskoriste ta sredstva. To je činjenica. A inače, drago mi se što je rekao kolega Rope u vezi s tim, ali neću sad više dužiti jer imamo malo vremena. Hvala lijepa Jim, hvala svim kolegama. Mislim da smo zaključili naš današnji sastanak. Podsjećam vas sve da je vrlo važno da dođete na izvanredni sastanak odbora 1. listopada. Tada ćemo glasati o direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama. E, zaista se nadam e, da će polučiti veliku potporu i većinu od strane svih klubova zastupnika. Hvala i vidimo se u Strasburu.